Okay, ladies Dame i gospodo, molim vas da sjednete na svoja mjesta, a razgovarati možete samo izvan e, prostorije. To je uobičajeno pravilo u odboru. A danas s posjetom e, ministrice međunarodne trgovine Kanade E, je nešto što ćemo zanemariti i posvetit ćemo se ministrici. Mi smo ju pozvali da nam kaže nešto o trgovinskom sporazumu sa Kanadom. Evo, ona je došla i želim joj najtopliju dobrodošlicu u naš odbor. Dobrodošli. Imamo e, sat vremena tijekom kojeg ćemo razgovarati s ministricom, e, najviše vezano uz temu CETA. Prvo ću njoj dati riječ, zatim e, svjestitelju izvjestiteljima u sjeni. Čuo sam da postoji veliki interes za uzimanje riječi i želimo ograničiti vrijeme uzimanja riječi na dvije minute. Molim vas da kao i uvijek budete kratki i koncizni. Ministrice, izvolite, imate riječ. Dobar dan, hvala vam zbilje na toploj dobrodošlici kao i tijekom e, tople dobrodošlice na ručku. Hvala također i dobrodošlica E, onim e, zastupnicima koji su bili e, u Kanadi, u Otavi prije nekoliko tjedana. Tijekom vašeg posjeta Kanade dogodile su se ove strašni trenuci i napadi i naravno s vama smo u mislima, imate našu najdublju sućut. E, velika je e, mogu govoriti francuski, da, u redu je, velika je čast e, obratiti vam se ovdje u parlamentu. Govorila sam u Bundestagu u Berlinu prošli tjedan i prevoditelji su bili jako iznenađeni. Ovdje se radi o najvećoj i najdemokratskijoj instituciji u svijetu, vašem parlamentu. Ja sam također zastupnica, kao i vi, i veliko mi je zadovoljstvo što mogu s vama direktno komunicirati. Belgija je pogođena terorističkim napadima i želim vam e, izraziti svoju najdublju sućut. Kanada je solidarna sa e, stanovnicima Brisela, Belgijancima i svim Evropljanima. U ovim teškim trenucima mi smo s vama. Mi smo kao partneri Europske E, unije e, dijelimo iste vrijednosti s njima. A ja ću ovdje govoriti o sveobuhvatnom e, gospodarskom i trgovinskom sporazumu CETI. Pretpostavljam da sam prvi ministar iz kanadske vlade koja govori pred vašim parlamentom i činilo mi se da možda mogu prvo reći nešto o našoj vladi koja je zabrana u listopadu prošle godine. Mi smo kao ministri znači, e, e, izrekli zakletvu u studenu prošle godine. Znači, reći ću vam nakon te prezentacije nešto o CETI, a nakon toga ću naravno sa zadovoljstvom odgovoriti na vaša pitanja. E, što se tiče naše vlade, e, ključno posvećenje e, koje će se e, obistiniti ovaj tjedan. Naš predsjednik vlade je na putu za New da potpiše historijski sporazum o klimi. Kad smo osmislili vladu, za nas je bilo važno da osmislimo veliku kanadsku delegaciju koja je uključivala sve partnere, znači predstavnike civilnog društva, isto tako autohtonih zajednica i tako dalje, koji su otišli u Parizu i željeli smo i zbilja e, u potpunosti sudjelovati u postizanju ovog povijesnog sporazuma. Možemo reći da je to suštinska vrijednost i mislimo da to dijelimo sa Europom. Drugo pitanje koje je izuzetno važno za našu vladu i koju trebam spomenuti je e, kriza izbjeglica. Svi vi ovdje, svi Europani trebaju znati da mi smatramo da to nije samo europski problem. To je globalna kriza i tijekom e, predizborne kampanje e, naša vlada je rekla da će obaviti svoj dio posla. Mi ćemo znači, ugostiti 25 tisuća sirijskih izbjeglica u Kanadu. 29.2. smo e, postigli taj cilj. To nisu eh, izbjeglice koje jednostavno nekako završavaju na našim obalama, nego mi šaljemo avione koji onda njih dovode u Kanadu, oni dobivaju pravo stalnog boravka i mislimo da će ih biti 30 tisuća ove godine. Važno je da evropeljeni to znaju budući da je to vrlo važno pitanje za Europu i morate znati da smo solidarni ne samo na riječima nego i dijelom s vama. A e, ne, nešto na što sam osobno e, ponosna, ja radim znači za e, predsjednika vlade koji je feminist. Mislimo da je to nešto što je izuzetno važno 4.11. E, je znači e, Kanada dobila svoju prvu vladu koja je rodno jednaka, znači 50% žena i 50% muškaraca. Ja sam izuzetno ponosna na predsjednika vlade i za mene je to također čast, a isto tako i vrlo zabavno biti dio takve vlade. Još jedno pitanje koje sam željela e, spomenuti, koje je vrlo važno za Kanadu i za našu novu vladu, je e, duboki angažman e, za multilateralizam. Kanada je ponosna na povijesnu ulogu koju je imala kao veliki akter doprinosu multilateralnog djelovanja. Neki su rekli da se ovom vladom Kanada vratila. Uvijek smo bili zapravo entuzijasti što se tiče multilateralnih partnerstva, sada smo možda još malo e, entuzijastičniji. To je zbilja ključna e, vrijednost Kanade i ključna vrijednost za ovu novu vladu. Mi vjerujemo u takvo djelovanje te također u vrijednost, dodanu vrijednost koju nosi sa sobom podržavanje međunarodnih institucija. E, a danas ćemo govoriti znači o tom e, vrlo važnom partnerstvu sa Europom. Ovaj trgovinski sporazum sa Europom je za nas izuzetno važan, ali prvi i ključni element je da se ovdje radi o produbljivanju e, partnerstava sa skupinom zemalja s kojima dijelimo dubinske i suštinske vrijednosti. Mi se ovdje osjećamo kao kod kuće, nadam se da ste se vi i vaši kolege također osjećali kod kuće u Kanadi. I mi smo e, e, multikulturalna, e, isto tako bilingualna zemlja. Mi smo također zemlja Također e, vjerujemo u podržavanje snažnog gospodarskog rada i znamo koliko je važna uloga vlade u e, promicanju takvog gospodarskog rasta. Mi isto tako imamo znači univerzalni sustav zdravstvenog osiguranja također e, vjerujemo u važnu ulogu javnih službi i javnih ustanova. Aha, ono što je ključno u CETI je da jednostavno nam pruža mogućnost da dijelimo vrijednosti te za nas je od velike važnosti da još dublje s vama surađujemo, ne samo u uspostavljanju užih veza s nama, nego i općenito na svjetskom planu. E, željela sam se usredotočiti na ono što e, CETA može donijeti u promicanju ekonomskog rasta. Ja sam e, bila izabrana kao većina vas ovdje kako bi danas imala ovu dužnost. I tijekom predizborne kampanje govorili smo znači o stagniranju e, gospodarskog rasta, te također sve ono zabrinutosti srednje klase vezane uz stvaranje radnih mjesta. To je ključni mandat za našu e, vladu i ja kao progresivni političar se jako brinem za to. Ako ne postignemo gospodarski rast, onda jednostavno se nećemo moći posvetiti svim onim važnim stvarima kojima se želimo posvetiti. Naše autohtone zajednice u Kanadi su vrlo važno pitanje. Želimo poboljšati njihovo školovanje, pristup zdravstvenom osiguranju i tako dalje. I čini nam se da će CETA u tom smislu biti izuzetni pokretač gospodarskog rasta. E, mislimo da Uzimajući u obzir da se određeni e, sporazumi u okviru VTO-a nisu e, bili postignuti, imali smo e, znači zbilja neke studije koje pokazuju da će ovaj ugovor povećati e, trgovinsku razmjenu za 20 i 23%. Isto tako će biti povećanje BDP-a od 0,77%. To će značiti za ljude i veći prihod i e, brojnija radna mjesta. Vi ste e, sigurno vjerojatno puno raspravljali o E, znači o tom, e, o toj pravnoj kontroli i o tom pravnom pe, peglanju koje smo zajedno napravili. I e, naša strana je u svakom slučaju podržala, e, naša stranka je podržala ovaj e, sporazum. Kad smo znači, došli na vlast, e, onda smo imali cijeli niz zabrinutosti vezano uz investicije, na primjer, i evropljani su možda bili malo iznenađeni kad smo mi zapravo se složili sa određenim zahtjevima vezano uz ulaganje. Mi smo progresivna vlada i mi smo vrlo ponosni na posao koji smo obavili sa našim europskim partnerima u osmišljavanju ovog poglavlja o ulaganjima. To je novi e, pristup u trgovinskim sporazumima vezano uz investicije koji e, pružaju e, znači e, na pravi način ojačanje nadležnosti demokratski izabrane e, vlade i čini nam se da je zapravo ovo poglavlje o investicijama nešto što je izuzetno važno i drago nam je da smo to uspjeli napraviti zajedno. Imamo također transparentni objektivni proces arbitraže, znači rješavanja sporova. Mislim da e, si mi ovdje u sobi i ja u nekoj mjeri postavljamo pitanje da li su takvi sporazumi u interesu ljudi, stanovništva. Ja bi svima željela reći da ovaj sporazum Kanade i EU-a je zbilja pravi standard prava norma za trgovinske sporazume koji će stvoriti novo načelo i novi zapravo nova mjerila za osmišljavanje trgovinskih e, sporazuma. Ono e, postavljamo si pitanje na koji način e, osmisliti trgovinske sporazume. No, na neki način trebamo imati određena načela e, kojima ćemo onda stvoriti nove presedane, nove sporazume koji će uspostaviti nove norme. U Kanadi vidimo koji su to sve napreci, pomaci koji su ostvareni u okviru CETE. Mi ćemo zajedno E, nastaviti zagovarati te principe na međunarodnoj sceni sa Europskom unijom. A mi u svakom slučaju želimo također modernizirati sva ova postignuća. Mislim da će ovaj sporazum e, značiti napredak za naše ljude, isto tako pružiti mogućnost gospodarske i druge suradnje na ključnim sektorima između EU-a i Kanade, posebno što se tiče okoliša i čistih tehnologija. Ja sam e, e, vidjela prošli tjedan u Berlinu koliko kanadskih e, poduzeća su bili zapravo entuzijastični što se tiče same CETE. Mi imamo ekspertizu na području čistih tehnologija i tu vidimo mogućnost za rast. No isto tako drago mi je što mogu danas e, da govoriti ovdje o ovom sporazumu jer on predstavlja duboko strateško partnerstvo između naše zemlje i vaše unije država koje se osniva na dijeljenju istih vrijednosti. Izbilja mi je drago da mogu sada odgovoriti na vaša pitanja. Hvala ministrice, a sada ću dati riječ izvjestitelju za Kanadu i izvjestiteljima u Sjeni, a zatim i drugim zastupnicima. Imamo 25 minuta za pitanja, nakon toga možemo dobiti odgovore e, od ministrice. Na kraju, da. Molim vas e, da se pridržavate ovog vremenskog okvira od e, dvije minute, jer nemamo inače nikakvu šansu da na vrijeme završimo. ovaj, gospodin Publix e, nije znači ovdje, znači izvorni izvjestitelj gospodin Znači Kaspari će govoriti. S našeg mišljenja ovo je vrlo važan sporazum. Znači još jednom ponavljam, e, SETA je vrlo važan sporazum što se tiče e, pristupa tržištu, e, carina i tako dalje. E, posebice poboljšanje područja zaštite investicija. Mislim da se slažemo i sa naše strane u parlamentu svi smo vam zahvalni i može se još postaviti pitanje dakle s kim bi još e, mogli sklapati sporazum ako ne između Europske unije i Kanade. Mislim da smo mi e, zaista ispravne demokracije pod, po socijalnom području i okolišnim standardima slični i zato doista želim da što na, prije napredujemo po tom pitanju. Drugo, već godinu i pola e, je već tekst objavljen na internetu i do danas zapravo nisam vidio nikakvu kritiku ovog teksta niti čuo i ono što ja želim je da građani doista iskoriste priliku da još jednom pogledaju tekst u sljedećih pola godina, uskoro će biti dostupan u prijevodu, jer vjerujem da je sporazum spreman i da bismo trebali pažljivo krenuti na postupak ratifikacije, pažljivo, ali i brzo i mislim da zajedno možemo to odraditi. Zato vam hvala što ste ovdje danas i drago bi bilo kada bismo mogli do ratifikacije biti u vezi. Hvala, izvjetlji Sijeni za SID također nije prisutan. David Martin je preuzeo, pa njemu sada dajem riječ. Slažem se s Danielom, ovo je ambiciozan i znatan sporazum za obje strane i zadovoljan sam što smo došli do sveobuhvatnog dogovora vezno uz javnu nabavu. Također smo se dogovorili oko zaštite za 140 Ameri vojnika jer se radi o velikoj prednosti i očekujemo da će se e, isto moći uvrstiti u TTIP. Naravno, pozdravljam vašu osobnu posvećenost što se tiče promjena u poglavlju vezno uz ulaganje e, činjenica sistema ulaganja, suštinskih ulaganja u Kanadi. E, dakle, mi bismo glasali protiv sporazuma da sistem ISDS rješavanja sporova nije bio promijenjen. A ono što bismo od vas željeli čuti, e, uzevši u obzir kanadsko iskustvo s naftom i općenito rješavanjem sporova investicijskih, zbog čega ste uvjereni u novi sistem? Jeste li vjereni da će zaštititi pravo na reguliranje, da će e, neosnovane e, zahtjeve zastaviti i da američka poduzeća neće moći koristiti Kanadu kao jedna stražnja vrata bi se mogla upotrebiti za podizanje slučajeva protiv Europske unije? Dakle, još jedna stvar, što se tiče dvije konvencije ILO-a, međunarodne konvencije e, rada, vezano s minimalne nadnice, e, rade djece i kolektivno pregovaranje, možete li nas uvjeriti da se Kanada kreće u smjeru ratificiranja ovih konvencija? I osobno, znate da je dolazi do velikog događaja u lipnju u Velikoj Britaniji. Mislim da do toga neće doći na ukoliko Velika Britanija odluči napustiti Europsku uniju. Da li bi to na ikakav način potkopalo možda čak sporazum CETU, da li bi to promijenilo vaš stav naspram njega u nekoj mjeri. Zahvaljujem. U ime cara izvjestitelji Sjeni. Izvolite. Hvala vam, zahvaljujem i ministrice što ste danas s nama ovdje, odmah izravno sa aviona i nastavljate dijalog koji smo započeli oko CETE. Dakle, zahvaljujem i odajem priznanje radu koje ste vi, naša povjerenica Cecilija Malmstrom, dvije snažne žene, e, ostvarile, pobrinule se da se doista počne raditi na CETI i da dođe i do rezultata. I to je ono što želimo vidjeti. Želimo e, trgovinske sporazume koji će otvoriti nove mogućnosti našim državama. I nadam se da ćemo upravo to i uspjeti ostvariti u što je kraćem vremenskom roku kako bi se osjetile e, koristi toga. Neki kolege u ovom domu možda ne cijene što ste otvorili ponovno pregovore koji su bili zatvoreni, to je svojevrsni presedan bilo i neki smatraju da je zapravo sporazum još uvijek e, otvoren, da nije zaključen. Pa me zanima da li je on uklesan u kamen, da li je zatvoren, da li ste započeli sa pravnom kontrolom unutar vaše vlade, kako biste se pobrinuli da sam put ka ratifikaciji se i odigra. U ime liberala Maricije Šake. Hvala vam, lijepo što ste danas s nama, Ministrica Freelanda, nakon nestavne posjete Kanadi. Samo mogu ponoviti da doista smo imali vrlo lijep doček u Otavi i ostatku Kanade prošli mjesec. Osjećali smo se kao kod kuće i mislim da E, se naša posvećenost samo produbila ka osnaživanju strateškog i trgovinskog partnerstva. Sporazum CETA u obliku kojem je finaliziran, mislim da je dobar za Europljene, pozdravljam mogućnosti za pristup tržištu i bilo je sjajno čuti iz različitih dionika u Kanadi što oni smatraju da je važno, osobito diversifikacija trgovine i uklanjanje te ovisnosti o SAD-u u tolikoj mjeri, već osnaživanje veza s Europom. To je bilo važno čuti dakle, od samih dionika. E, nadalje, vi vitalnost i važnost našeg saveza se pokazala i doista mogu reći da smo bili duboko dirnuti reakcijama svi od sveučilišnih studenaca do hokejskih e, stadiona i poslovne zajednice ladnih službenika koji su svi doista e, iskreno osjećali sučut sa napadima na Brisel i to nam e, pokazali kroz minute šutnje i drugi druge iskaze poštovanja. Također čestitam vama i premijere Trudeau i cijeloj vladi e, na progresivnom vodstvu koje ste pokazali. Doista se radi o jednom velikom osvježenju. Kada pogledamo to na rasprave u američkim predsjedničkim izborima i e, taj ton rasprave koji postoje primjerice ovdje u Europi oko izbjeglice sličnog, tako samo to pokazuje da je jedan zamah koji bismo trebali iskoristiti. Meni drago što ste vi iskoristili zamah Nove Mladi da se e, ukloni jedna važna prepreka, to je sistem e, poglavlja o zaštiti ulaganja i mislim da zajednički ovdje dijelimo viziju toga kako bi trebalo izgledati progresivno poglavlje koje se bavi zaštitom ulaganja. Samo bih rekla da moj klub nada da građani, mali, srednji i veliki poduzetnici će moći što je prije požniti prednosti, dobiti od ovih pregovora. Mi ćemo svoj dio parlamentu odigrati i pokušati se pobrinuti da taj sporazum e, da rezultata što je prije moguće. Zanima me čuti i vaš dojam nakon kontakata s drugim dionicima, osobito državama članicama. Pročitala sam o jednoj prijetnji veta e, s rumunjske strane pa me zanimalo e, da li mislite da se može pronaći izlazak iz toga. Hvala vam u ime Ujedinjene ljevice, zastupnica Mina. Hvala. Zahvaljujem što ste danas došli. ste smo zadovoljni što ste nam se pridružili. Isto tako što e, kanadžani su ovdje zastupljeni i prate raspravu. Dakle, doista dobro što smo i njih uspjeli uključiti. Ja sam iz Ujedinjene ljevice, jednog kluba koji ima jednak udio muškaraca i žena u svojim redovima. Dakle, rekla bih da e, uz dužno poštovanje imate doista velik zadatak pred sobom u pregovorima oko CETE. No, ne postoje puna transparentnost zbog toga što nemamo potpuni pristup sadržaju sporazuma raspravlja se i čujemo neke kritike oko ovog sporazuma jer da se ne radi o sporazumu koji je dobar za građane Kanade ili Europe, već o nečem što je jedino dobro za multinacionalke, da su one te koje su zapravo dobile sve svoje želje i ciljeve ostvarile, kao što smo vidjeli i vezano uz ISDS. Njega su prozvali kao i sudski sustav No, e, radi se samo nekim kozmetičkim zahvatima kada govorimo o tome e, tko ima koje nadležnosti, jer znamo i unutar nafte sistem vrlo složen, kompliciran i košta milijarde. A također smo čuli da pravo na reguliranje nije nešto što je zajamčeno unutar SDS-a i pretpostavljam da biste se složili sa mnom e, da biste i vi voljeli saslušati svoje birače u tom smislu i rečeno je da će ovo stupiti na snagu 2017. dobrano prije nego što će države članice moći konzultirati svoje građane oko toga. Pitanje je zbog čega ne možete pričekati da se dovrši cijeli demokratski proces. Zastupnik Žado. Ja sam također feministno imam neka fizička e, ograničenja što se tiče tog feminizma i nisam ih mogao nadići, nažalost. Hvala gospođo ministrice. Ja ću se pridružiti Marić e, ocjenama da u političkom pejzažu, svjetskom političkom pejzažu dolazak vaše vlade na tu političku scenu je osvježenje naravno i sam sadržajno, iste tako i sastav vaše vlade. No, moram reći da za mene liberalizam je nešto što predstavlja ograničanje onome što je izraženo. Naravno da ugovori o slobodnoj trgovini e, predstavljaju i povećanje gospodarskog rasta i e, podizanje e, zaposlenosti i isto tako standarda života, no trebamo konstatirati da određena područja od toga imaju koristi, a druga pak i nemaju. A isto tako dio stanovništva ima koristi, a drugi dio stanovništva baš i ne. Evo, to su neke istine koje želim reći. Vi ste govorili o ovom e, sporazumu o ulaganjima. Da, naravno i CS je vjerojatno bolje ide cs a ali nisam e, našao nijedan argument e, da nam je potreban nekakav sustav arbitraže između EU-a i Kanade koji bi onda bio paralelan onome koji postoje e, u okviru nacionalne legislative. Nikad nisam čuo da se neko e, zapravo brine, izražava određene dvojbe u pravosuđe Kanade. Da, Obama je napravio ono što ste vi željeli, znači borba protiv e, klimatskih promjena. A kad govorimo o zdravlju, imate pravo, no u ovom sporazumu e, cijene lijekova će se povećati i postavljamo si pitanje da li ćemo e, kompenzirati znači sustave na regionalnoj razini zdravlja kako bismo onda mogli kompenzirati povećanje cijena lijekova. Hvala vam. Sada smo čuli izvjestitelja u sjeni. Imamo još sedam javljanja za riječ. Sve molim da se drže dodijeljene dvije minute. Zatvorit ćemo listu popis govornika. Zastupnica Moska. Hvala vam. I ja želim čestitati na činjenici da su žena dobila odgovornosti za trgovinska pitanja. Nadam se da će to osnažiti rodna pitanja te njihovu važnost. Dakle, to da žene rade nešto što tradicionalno nisu radile. Što se tiče trgovinskog sporazuma, priznavanje statusa tržišnog gospodarstva za Kinu. Kanadska vlada se tome protivila i predložila drugi način da se time e, pozabavimo kako bi se riješilo pitanje dumpinga. Kakve implikacije toga postoje? dakle vezano uz tu alternativnu metodologiju izračuna za mjere protiv dumpinga i zanima me da li je e, kanadska vlada konzultirala se sa svojim glavnim partnerima SAD-om i Europom u smislu kako se e, nositi time u kontekstu svjetske trgovinske organizacije. Zastupnica Vina. Hvala. E, ako e, ne znači to što kritiziramo e, znači ugovore o slobodnoj trgovini da ne volimo Kanadu. To nije istina. Kada smo kritični onda imamo osjećaj zapravo da se suprotstavljamo određenom stanovništvu i zemlji, ali to ni u kojem slučaju nije tako. Želim postavljati pitanje vezano uz ice E, S. I Znači, radi se isto tako o sustavu ISDS-u i određeni, znači njemački čak e, suci su govorili da se radi o svojevrsnom svjetskom sustavu arbitraže. Da li vi, e, kanadžani, imate nekakve probleme sa e, znači sustavom pravosuđa u Europi kako bi vam onda bio potreban taj sustav ISDS-a. Što se tiče standarda, mi smo slični vama, no vi ste još bliži SAD-u. 40 e, tisuća poduzeća e, iz SAD-a su prisutni na teritoriju Kanade. A postavljamo si pitanje na koji način će one moći koristiti znači ovaj sporazum između Europe i Kanade. Treće, kažete da je ovaj sporazum model. Ja imam jednu kritiku posebno, a radi se znači ovom pristupu negativnih i pozitivnih lista. U okviru VTO-a smo prije svega radili na pozitivnim listama. Znači ne liberaliziramo ništa osim određenih stvari. A vi ste sa e, konzervativnom vladom radili na negativnim crnim listama. Znači liberaliziramo sve osim nečega što ne liberaliziramo i to je pristup koji ne mogu braniti. Hvala vam, zastupnica Kirtan Darling. Hvala vam, zahvaljujem i na vašem izlaganju, ministrice. Doista je zadovoljstvo vidjeti vas ovdje u Briselu nakon našeg posjeta Otovi. Marić je već nešto rekla o tome, a ja zahvaljujem samo na podršci koju su nam ponudili svi kanadski kolege, kao i vi nakon napada na Brisel. Doista je bilo nelagodno biti daleko od kuće u takvom trenutku. Zastupnici koji su sudjelovali u izaslanstvu, ili barem oni koji su prisustvovali sastancima, oni su već upoznati sa vašom odličnošću, energijom, entuzijazmom kako bi e, sita zaživjela ceta. No drugi u Kanadi također imaju jednu drugu perspektivu toga. Čuli smo i u Europi mm, zabrinutost oko javnih usluga, revidiranim odredbama SDS-a, radnim pravima. E, to su zapravo brige koje postoje s obje strane Atlantika, a naši sastanci sa kanadskim e, građanskim društvom i sindikatima su potvrdili ili pandanima u Europi. Uz to postoji elementi CETE koji su veći razlog za brigu s kanadske strane oceana, pa bi me zanimao vaš stav o tome. Naime, postoje određene neravnoteže u sporazumu. Jedan primjer toga je proširenje uvjeta za patente za lijekove što zapravo ide na ruku velikim farmaceutskim kompanijama koje će to moći iskoristiti, ali ne tako e, dobro za kanadske pacijente koji ovise o generičkim lijekovima e, i jasno mi je, imate svoj zdravstveni sistem, ali ne postoji i e, pokriće za farmakološku stranu priče. Dakle, nije li vam to razlog za brigu ili kanadskoj javnosti možda? Ne možemo nikoga diskriminirati s vremenom za govorenje. Zastupnik Tener. Fjelner. Hvala. Hvala što ste danas došli ovdje, e, to što se Kanada i Europska unija uspjela dogovoriti možda nije toliko fantastično, jer kada se te dvije strane međusobno ne bi mogle dogovoriti, sa kime se onda tko može dogovoriti. Doista sam sretan što se čini da je sporazum e, doista dubok i sveobuhvatan i postavlja standard za trgovinske sporazume, nadam se, diljem svijeta. No mislim da postoji barem jedna stvar koja je meni razlog za brigu, ne u samom sporazumu, nego u načinu na koji se stvar cijela vodila pred kraj, kolegica je već to spomenula, naime, mislim da je izgubljeno vrijeme najviše naštetilo, naštetilo pregovaračima a, i da se konačno prihvate pravne kontrole i zaključe da žele neke stvari revidirati. Dakle, stalno čujem da su stvari nemoguće dok se zapravo ne dogode. I čuo sam velik broj kanadskih predstavnika koji su govorili ne, ne, ne, nemojte popravljati ono što nije pokvareno, nemojte mm, ISDS koji dobro funkcionira zamijeniti nečim nepoznatim, no odjedan put jednostavno ste se predomislili i to mislim da zapravo škodi poimanju Kanade, no s druge strane Europa je željela započeti s pravnom kontrolom, te je to loše i po našu stranu. Suprotno stavovima većine kolega, ja se zapravo nadam da će američka poduzeća moći upotrijebiti ovaj sporazum da ponuče neke usluge ovdje. Jer ako su one spremne ispuniti visoke standarde ovog sporazuma, mislim da bi bilo dobro i za nas da svoje zamisli uspijemo e, unijeti u Ameriku. No moje poimanje je da CETA ide mnogo dalje od nafte. Možete li možda objasniti neke razlike između CETA i nafte? Hvala. Sljedeći govornik. Hvala ministrice. A drago mi je što ste ovdje i što ste prihvatili poziv jer to pokazuje da doista E, postao odlični odnosi između Kanade i Europe i koji su također vrlo važni. E, međutim, imamo ipak jedan znatan problem. Naime, sklapanje ovog ugovora poklapa se s jednom diskusijom koja tek u e, mnogim područjima može doći tek nakon i što veći, najveći dijelovi sporazuma budu ispregovarani. Znači, ova rasprava dolazi prekasno. Znači, zapravo e, postoje doista vrlo e, točke ovog sporazuma koji su vrlo e, osporene u Europi i neće biti lako provesti. Radi se o zaštiti ulaganja to i novog sustava zaštite ulaganja. Pitanja zatim jesu li stvari doista onako kako smo htjeli jer trebamo jednu široku raspravu o tome. Uopće mogućnost arbitraže u državama sa visoko razvijenim sustavima, e, za pravnim sustavima, pa sad ne znam e, i također hoćemo li sada ove klauzule postupno stupnjevanom uvođenju ili e, zamržavanju i tako dalje, standardi međunarodne organizacije rade i tako dalje. Dobro, ne, ne idem sada u pojedinačnu debatu, nego samo načelno, jer znam da zapravo nije E, znam da je to uobičajeno, uobičajeno, ali temeljem posebnih odnosa koje imamo s Kanadama koje želimo i zadržati, želim pitati dakle, po vašem mišljenju, je li moguće e, tijekom rasprave raditi daljnje dodatne e, pojašnjenja teksta ili dodatke tekstu, jer mislim da zapravo postoje barem neki paragrafi koji mnogima neće biti prihvatljivi u ovom obliku i znači postoji li tako jedna načelna spremnost, naime postoji pozadina toga, a to je da kritička rasprava u e, Europi je krenula nakon što su ispregovarani neki e, dijelovi unaprijed. Hvala. E, Karolin? Hvala, dobrodošla ministrice. Drago mi je što ste tako potegnuli daleko od Kanade i došli k nama dijelim ove zabrinutosti koje su izražene. Naime, doista je situacija takva da vidimo probleme u nekim područjima i da moramo ozbiljno uzeti zabrinutosti građana i građanina. prvi korak su bila poboljšanja u poglavlju o SDS e, arbitraži. E, međutim, neki dijelovi su ipak ostali netaknuti i sad je pitanje na kraju krajeva Europski parlament odlučuje se da ili ne. Znači vidite li vi jednu mogućnost da postoji treći put, a to je da se poglavlja koja uzrokuju neka problema ili zabrinutosti, da se ponovno otvore i malo poboljšaju i da taj treći put bude mogućnost e, da ne moramo reći da ili ne e, bez e, ikakvog ograničenja. I na kraju, izvolite. Hvala vam predsjedatelju, lijep pozdrav gospođo ministrice. Želim reći koliko sam zadovoljna time što ste danas s nama ovdje. Nisam sudjelovala u izaslanstvu u Kanadu, no mislim da je taj posjet pokazao veliko povjerenje i zadovoljna sam s time što Kanada konačno ima, eh, eh, ima rodnu ravnotežu u svojoj vladi i multilateralizam je nešto što se pokazalo važnim nego ikada do sada. Što se međunarodnih trgovinskih sporazuma tiče, oprosno dovršili sporazume, eh, što se tehničkih aspekata tiče, i Kanada i Europska unija pregovaraju također sa SAD-om, ažuriramo i sporazum sa Meksikom, kako doživljavate taj napredak koji ćemo ostvariti u ovim sporazumima te njegov utjecaj na sporazum s Kanadom. Dakle, do koje mjere to može dati jedan poticaj sporazumima koji će nam omogućiti da se bolje nosimo globalizacijom. Viktor? Hvala vam, gospođo ministrice. Kao što znate, postoji jedan mali tehnički problemčić, no nadam se da ćemo se njime pozabaviti. Rumunjska vlada, rumunjski parlament u potpunosti su pozitivni vezano uz proces ratifikacije. Moje zaslanstvo je o tome potpuno posvećeno. Može li se napredovati u smjeru onoga što je obećano, a to je da Kanada razmotri svoj vizni režim za Rumunje i Bugare. Dakle, Uzevši u obzir proces ratifikacije u nacionalnim parlamentima, to će imati važnost. Zahvaljujem, Viktor, bila je kratko, ministrice, imate predlog za odgovor. Hvala na ovim pitanjima, koliko imam vremena, desetak, petnaestak minuta. Dobro, naime, bilo je puno pitanja. E, a predsjednik će čekati. <laughs> Aha, dobro. Dobro, navikao je, navikao je. Pa dobro, kao prvo zahvaljujem svima što su bili toliko uključeni u raspravu. Hvala vam što ste došli ovamo. I to jeste me u svima kontaktima s Europskom parlamentom zapanjila e, dva se duboka usredotočenost i poznavanje ovog sporazuma. Vjerojatno neću moći odgovoriti baš na svako pojedino pitanje jer bilo ih je toliko, ali pokušati ću recimo reći nešto o glavnim temama, ali ako bilo koje pitanje ne bude odgovoreno ili e, Den, veleposlanik, e, evo koji vam maše, veleposlanik u Europskoj uniji i on je uvijek vama na raspolaganju. I doista ovo je važno pitanje nama i doista želim e, što se tiče nas i kanskih predstavnika biti vam na raspolaganju i odgovoriti na vaše pitanje. Također, E, sam na početku e, zaboravila predstaviti strašno nekoga kog doista poznajete, našeg glavnog pregovarača Stiva e, za Kanadu. E, Maro je ovdje, Mauro je isto ovdje. Ja, evo, toliko sam čuo Mauro, on je vaš pregovarač i ovdje. Drago mi je što smo se upoznali, razgovarat ćemo kasnije još danas. I doista želim reći, dakle, da mislim da osim E, skupine iz kanadske vlade imamo još neke kanadžane. Matt Barlow iz e, Vijeća kanadžana ovdje i također mislim da ovdje imamo neke poljoprivrednike i rančere iz Kanade. E, dobro je, evo lijepo je vidjeti vas ovdje i hvala što nas pratite. Dakle, evo što se tiče naših e, pitanja. Želim za početku reći nešto jednom općem pitanju o kojemu se govorili svašta mnogi i možda način da krenem u to je da kažem ponekad e, kada kanadžani i europljani govore možda želimo možda <laughs> razgovarati u četiri oka, na kraju imamo menaža tva. pa dobro, <laughs> zaista evo, molim vas, kad razmišljamo o Kanadi i u vašim razmišljanjima o Kanadi. Jedan od genija Europske unije, eh, odnosno ključni duh Europske unije je razumijevanje nacionalne suverenosti i njezino poštivanje. Znači, suverenosti eh, nacionalnih država u Uniji. A Kanada je suverena i neovisna zemlja koja slavi svoju 150. godišnjicu eh, konfederacije sljedeće godine, Imamo dugu povijest donošenja neovisnih e, odluka na međunarodnoj razini, ne samo trgovinskim sporazima. E, predstavila sam Dan Kostela, našeg veleposlanika u Europskoj uniji, prije jedan trenutak. E, osjećam se vrlo bliska njemu jer on je bio šef stožera za velikog kanađanina koji je bio moj politički mentor i predstavljao je moju E, moj okrug bila Grema prije mene, dakle koji je postao ministar obrane kada smo donijeli odluku da ne uđemo u rat u Iraku. Dakle, mi smo neovisni, donosimo svoje odluke i upravo je to slučaj sa trgovinskim sporazima. Ovo je sporazum između Kanade i Europske unije, ne Europske unije i bilo koga drugoga i e, doista ja sam, trgo, ja sam ministrica trgovine Kanade i željela bih vas zamoliti da poštujete činjenicu da mi dolazimo vama kao zasebna zemlja, 11. najveća zemlja na svijetu, zemlja koja je u G7, razgovarate s nama kao zasebnom e, državom koju mi doista vas poštujemo u velikoj mjeri. E, puno se pitanja postavila. Dakle, ali mislim uvijek je bio taj slon u sobi dok smo razgovarali o nizu pitanja. Naime, e, govorilo se upravo o ovom poglavlju o ulaganjima. I nekoliko pitanja, jedan ili dva s desne strane je, je li modifikacija poglavlja o ulaganjima nužna i je li dovoljno snažna da zadovolji e, Mm, zabrinutosti koje progresivna strana može imati. I onda još jedan set pitanja zašto nam je potrebno ovo poglavlje o ulaganjima uopće. Pa da pokušam odgovoriti na sve to zajedno jednim argumentom koji je doista za investicijsko poglavlje s kojim smo dogovorili e, Kanada i vi. A ja sam e, doista, ja mm, smatram da je to doista veliko postignuće E, prvo takve vrste na međunarodnoj razini. Jedan od razloga za podupiranje ovog e, sporazuma je da bi se to e, u poglavlju o ulaganjima doista ostvarilo u praksi. Zašto nam je ono potrebno uopće? Kao prvo, dopustite da kažem, jer sigurno znam da ste upoznati dovoljno s trgovinom. Vi ste zapravo izašli s cijelom idejom, Bent je upravo to bio i njegovi državljeni su državljani koji su smislili cijelu ideju poglavlja o ulaganjima i potrebno, taj nam je poglavlje potrebno jer e, trgovinski sporazumi nisu u potpunosti uvijek pod nadležnostu na, nacionalnih sudova. Znači, ako Kanada i Europska unija sklapaju sporazum, moramo imati neko tijelo koje će imati nadležnost e, donositi odluke i presude o e, tužbama u, koji su povezane s tim ugovorom. Znači, ne svaki aspekt tog ugovora je nešto o čemu domaći sudovi mogu uvijek e, suditi. E, ali možete reći za to imamo svjetsku trgovinsku organizaciju, zašto se ne možemo tog okvira držati. Međutim, Kanada ima puno iskustva sa svjetskom trgovinskom organizacijom. E, bili smo u velikoj mjeri uključeni u utemeljenje svjetske trgovinske organizacije. Tamo smo aktivni, aktivni smo korisnici E, procesa za rješavanje sporova. Znači, naši naj, najznačajniji odnosi su s Sjedinjenom državom, oni su veliki trgovinski partner, ali i težak trgovinski partner i nama se čini da međunarodno tijelo kao svjetska trgovinska organizacija može biti vrlo učinkoviti način rješavanja e, recimo diskriminacije protiv kanadskih tvrtki u Sjedinjenim državama. Naprimjer, prošlog prosinca je Svjetska trgovinska organizacija presudila u naše ime. Stvar je sljedeća. Veto je mehanizam koji rješava eh, rasprave između, sporove između država i upravo zato kada Sjedinjena država donese odluku da podigne domaću eh, spor na razinu države. Ali onda to postaje politička odluka i politicizirana eh, spor. I mogu vam reći kao ministrica trgovine, mogu vam reći da E, nije uvijek dobro za trgovinske e, sporove da postanu političko pitanje i postaju pitanje u odnosima između država. Dakle, to su neki od razloga za koje ja mislim da je e, važno imati poglavlje koje se odnosi na ulaganja. A što je s ovim poglavljem o ulaganjima? Zašto ja kao progresivna ministrica trgovine, zašto naša progresivna vlada to podupire. Dakle, prvo, pravo regulirati. Pravo na reguliranje je e, vrlo snažno zacrtano u ovom poglavlju o ulaganjima, jače nego u bilo kojem drugom poglavlju o ulaganjima koje postoje negdje drugdje. Naš sporazum izričito kaže da gubitak dobiti sam po sebi ne daje pravo na pozivanje na investicijski E, poglavlje, nego kaže izričito da države imaju pravo promijeniti režime potpore i da to ne daje automatski pravo na pozivanje na poglavlje o ulaganjima. E, I e, sporazum izričito kaže da rezolucija, da, da rješavanje dugova, kako je bilo recimo 2008. E, moram reći ponosno da su naše dobro regulirane banke nisu trebale biti izvlačene iz nevolja. Znači mi toliko vjerujemo vladu, ali dobro. To je još nešto čemu treba biti e, zabrinut, a u sporazumu se izrečito kaže da sanacija duga ne podliježe odredbama ugovor, e, poglavlja o ulaganjima. Čula sam u prošlosti zabrinutosti o tome hoće li poglavlje o ulaganjima spriječiti državu da odabere hoće li pod državnu kontrolu e, podvesti neko privatizirano područje, ranije privatizirano područje. Ne. I uvjeravam vas da ako je prosla neka zabrinutost e, iz starog ISD sustava, želim vas doista uvjeriti i razuvjeriti da pravo demokratskih, demokratski izabranih vlada da donose svoju regulativu u potpunosti je zacrtano ovom sporazumu na načinima koji su doista snažan presedan za druge sporazume. Druga stvar, a tu je bilo i nekoliko referenci na koje se želim pozvati, je proces arbitraže, znači koji ovaj eh, sporazum uspostavlja. I ovdje također želim reći da ovdje stvaramo nešto zajedno, nešto što je doista e, odlično, e, nešto što drugdje ne postoji. Dakle, u našem novom postupku arbitraže imat ćemo arbitre koji će biti e, uključeni u ovo. Oni se ne bave komercijalnim pravom i ako žele biti na popisu, oni moraju reći evo ja se bavim ovime ili onime. I Arbitri koji će biti uključeni u panelima koji će rješavati sporove birati će se e, nasumično, a ne od strane stranaka u sporu. To je ključni novi razvoj u ovom pogledu. Te na posljedku bit će još i prizivno tijelo, prizivni proces koji je sad u procesu finalizacije, što je jako važno, ali to znači da umjesto da ćemo imati arbitražni panel e, u svakom e, pojedinačnom slučaju, ne, nego će biti još jedno tijelo iznad toga koje će sve to na neki način obuhvaćati na, jedno mjesto. Znam da postoje određene zabrinutosti s vaše strane i s naše strane, mada e, uvjeravam vas da ovaj sporazum ima veliku potporu našeg parlamenta i općenito građana, ali uvijek će biti ljudi koji nisu za trgovinske sporazume i točka. I doista vas želim još sve uvjeriti da poduprite CETU, voljela bih da vaš parlament dade jednoglasnu potporu E, i trudim se da to bude iz naše strane tako parlamenta. Ali ljudi koji podopire podupiru trgovinu, ali i žele progresivne sporazume, kažem vam, bolji sporazum nećete dobiti. I ovaj sporazum će doista biti važan presedan za progresivne trgovinske sporazume i zapravo će biti jedan ključni korak i to je jako važno. Ako vjerujemo da investicijske poglede treba poboljšati, samo govoriti o tome nije dovoljno, doista treba sklopiti sporazum koji će to pretvoriti u stvarni e, sustav. I mislim da progresivne snage moraju doista poduprijeti ovaj sporazum. David je pitao nešto o e, svjetskoj, e, e, organizaciji rada i radnim pitanjima. Mi imamo jedno novo radno tijelo koje stvaramo ovim sporazumom i mislim da je to nešto posebice Njemci, dakle, imaju neka iskustva s time. Mi smo jako uzbuđeni što ćemo stvoriti takvo tijelo i e, što se tiče konvencija e, mora, međunarodne organizacije rada, Kanada je već e, u toj praksi na razini svih osam konvencija mora i Želim još jednom podcrtati posebnu ulogu naše vlade. Mi vjerujemo u sindikalizam i dva od prvih zakona koje smo donijeli, a sada smo već pet mjeseci na, na, u vladi i sada upravo e, povlačimo mjere protiv kolektivnog pregovaranja koje je uvela protekla vlada. Formalno smo potpisali šest od osam e, konvencija Međunarodne organizacije rada i jedna o e, radu djece, s tim me uvjerava da će to biti do kraja lipnja i na putu smo ratifikacije osme. I Neke druge velike zemlje s kojima imamo velike trgovinske odnose su potpisale dvije od osam konvencija. Evo sam da vidite kako stoje stvari. Moram brzo završiti, ali e, evo samo još jedno pitanje Rumunjske. Mislim da je važno reći nešto. I Bugarske, i Bugarske, ali vi ste pitali za Rumunjsku, ali evo uključivo bugarsku. Žao mi je evo što neću doći do Kine, jer doista sam htjela odgovoriti na vaše pitanje, jer ja predstavljam Distretto più italiano u Kanadi. Dakle, e, najtalijanski okrug e, u Kanadi, Toronto. Um, uh, I zaista je važno da evo podopiram Italiju ovdje, dakle što se tiče Rumunjske. Rumunjsku i Bugarsko. Kao što znadete, mi smo u našem e, strateškom partnerstvu e, si odredili cilj bezviznog režima između Europske unije i Kanade. To je vrlo ozbiljna obveza koju smo poduzeli i koju je preuzela naša vlada za budućnost i znamo da još nismo to e, u potpunosti postigli s Rumunjskom i Bugarskom. E, radimo vrlo energično. Znadete da smo imali sastanke, radne sastanke po tom pitanju i nastavljamo raditi dalje na tome. I kao što znate, ja sam ministrica trgovine, ne e, imigracije, ali e, svjesna sam, e, evo hvala ovih zabrinutosti, ja ću tu ih prenijeti na odgovarajuće mjesto i E, eto, zalagat ću se za to pitanje. Jednu rečenicu. Jednu posljednju rečenicu. Evo, želim zaključiti jednim pozitivnim tonom i reći da sam čula od nekoliko ljudi e, jedno gledište koje doista dijelim, a to je da ako Europa ne može sklopiti sporazum sa Europskom unijom je obrnuto, tko, s kim onda možemo uopće imati sporazume, sklapati sporazum, mislim doista i mislim da u tolikim dijelovima svijeta e, za postoje zabrinutosti u učinkovitosti državnih institucija, znači mogu li se stvari doista obaviti i može li se doista nešto učiniti. I doista vjerujem da ovaj e, sporazum između Europe i Kanade u koji smo uložili toliko i koji imamo toliko zajedničkih vrijednosti, a koji zapravo za međunarodnu trgovinsku agendu E, donosi mnogo, vrlo progresivne nove mjere i koje će povećati naš zajednički prosperitet je nešto što doista pozivam vas da poduprete. Zahvaljujem. Uh, Hvala ministrice što ste bili ovdje i odgovorili na pitanje. Famous movie Casablanca. Nadate u filmu Kazablanki na kraju se kaže ovo je početak divnog prijateljstva i mislim da je ovdje slučaj isti takav. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Uvaženi kolege i kolegice, možemo li se ponovno smjestiti? Sada dolazimo do točke 10 dnevnog reda. Makrofinancijska pomoć Tunisu. Äh, wir haben schon einmal darüber diskutiert. Već smo jednom to raspravljali, u međuvremenu je i AFET e, nas informirao da da ćemo dobiti mišljenje o tome i da i od odbora za proračun također, ali svejedno. Mi ćemo dati reč našoj izvjestiteljici, gospođi Desanes, e, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kao što ste sad upravo rekli, mi smo se ovim pitanjem već bavili. Čujete li me? Onda ću početi još jednom Hvala gospodine predsjedniče. Kao što ste rekli, e, već smo se bavili ovim pitanjem, svi znaju kakva je situacija Tunisi, neću sad više ulaziti u detalje. Dugo smo e, govorili o teškoj situaciji u kojoj se nalazi Tunis, e, ne samo u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini, nego i isto tako o financijskoj pomoći Tunisu. Znači imamo poteškoće veđano uz libijski kontekst, također e, imamo cijeli niz terorističkih napada Tuniška vlada već dobila makrofinancijsku pomoć od 300 milijuna eura. Oni su zatražili znači drugu pomoć, drugi program pomoći od 500 milijuna e, eura i danas pred očima imamo prijedlog komisije. Jedan riječ, jedna riječ o tom prijedlogu. Kao što znate komisija je e, uložila tri amandmana na tu e, svoju inicijalnu verziju, inicijalni prijedlog. Kako ne bismo gubili vrijeme, budući da je Tunisu ova makrofinancijska pomoć e, potrebna, e, mislim da je razumno da e, znači parlament uzme u obzir ovu situaciju i da zapravo na neki način izbjegnemo ta amandmane i da riješimo ovu situaciju što je prije mogućne. E, ne bismo željeli sad ovdje stvarati određene presedane. Ako komisija želi izmijeniti svoj tekst, onda ne treba to raditi u situaciji kad, je, e, kad želi da se tekst bude žurno e, usvojen. Druga stvar, uzimajući u obzir tuniške poteškoće, ova makrofinancijska pomoć je nešto što e, Tunis očekuje. Trebamo to napraviti e, što je prije moguće e, i želimo da ta pomoć bude ostvarena ili prije ljeta ili odmah nakon ljeta. Ovo partnerstvo koje se produbljuje s Tunisom, upravo o tome raspravljamo u okviru ovog sporazuma o slobodnoj trgovini. Željela bih e, da komisija uzme u obzir e, što je parlament rekao, da je to asimetrični sporazum i želimo da to bude e, napravljeno najtransparentniji, najdemokratski način. Treća točka o kojoj želim govoriti, govorila sam o tome kad smo imali posjet tuniškog ambasadora, a to je činjenica da je Tunis zadužen. Dobro je posuditi mu novac, no trebali bismo u ovom kontekstu razmišljati isto tako o nekim inovativnim solucijama. Imali smo znači sa ambasadorom, sa veleposlanikom i mogli smo možda zamisliti e, preusmjeravanje duga kroz određene investicije. E, imamo znači to što Belgija u ovom trenutku želi napraviti sa Tunisom, koje akcije žele poduzeti, to je možda jedna zanimljiva pista koju bismo trebali istražiti. Evo, neću sad ulaziti u detalje ovog dosija koji e, svi dobro poznaju. Hvala gospođo de Sarnez, a sada izvjestitelje u Sjeni za EPP, gospodin Siko, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Mi slažemo s izvjestiteljicom, no u ime EPP-a Želio bih e, inzistirati na važnosti ovog pitanja. Za nas je to ključno. Prije svega imamo prijedlog komisije, Europske komisije koja je izmijenila određene elemente inicijalnog teksta. Koji su to elementi e, o kojima bismo željeli razgovarati? Prvo članak 3.1. Uredba vezano uz e, znači određene e, financijske aranžmane komisije i o kojima ovisi znači financijska e, pomoć Tunisu a govori se također od odredbama poštivanja tih uvjeta mi smo skeptični no u svjetlu činjenice da vijeće ne misli mijenjati tekst mislimo da parlament također ne treba mijenjati tekst što se tiče financijske pomoći, trebamo imati na umu da je davanje te pomoći uvjetovo određenom uspostavom e, i promjena politika i strukturnih reforma. Izvjestiteljica je upravo rekla i dobro je to podcrtati da se e, znači ono pravilo koje vrijedi uobičajeno ne treba biti e, stalno dovođeno u pitanje. Želio bih također govoriti o sljedećoj stvari. Imamo znači ove formule makrofinancijske pomoći, no s druge strane bismo mogli možda e, uzeti u obzir činjenicu da bi Tunis trebao također odgovoriti na te e, zahtjeve što se tiče prijateljske države u e, upravljanju migracijskim tokovima i izbjegličkom krizom. Mi bismo želi podcrtati cijeli niz elemenata koji su e, dio procedura. Teško je dovesti uvijek u pitanje procedure, a inzistiramo također na činjenici da moramo uzeti u obzir važnost reforme, posebno što se tiče upravljanja migratskim tokovima. Hvala i ECR, gospodin Luns, željeli ste uzeti riječ, gospođa Luns. Da, željela sam reći da mi podržavamo izvjestiteljicu, u ovom smislu nemamo nikakvih posebnih primjedbi. Hvala za GUE. Gospodin Jerk je trebao biti, ali Helmut izgleda da ćete vi uzeti riječ. Nažalost, oprostite. Ja sam zaboravio svoj klub zastupnika. Ne znam kako bi sad to trebao shvatiti. Ako e, zaboravite na naš kluba, nismo ni na pola e, mandata, kako ćete onda to e, objasniti? E, moram reći, vraćajući se na temu, da se slažemo s tim e, da ekonomske, gospodarske i političke geste prema Tunisu trebamo e, i dalje podržavati kako bismo pomogli da izađe iz poteškoća. Gospođa Desarnez je govorila o tim mjerama vezano uz maslinovo ulje, to smo čuli, imali smo raspravu vezano uz to. Ja bih e, želio da mi možda daju određene detalje vezano uz ovo što se sada događa e, u okviru pregovora sa sporazumom o slobodnoj trgovini. Mi u svakom slučaju podržavamo to, no u ovom kontekstu e, znači pružanje dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu od 500 milijuna eura treba biti odobreno od strane e, parlamenta i to bi se trebalo ostvariti na najbrži mogući način. Gospođa Sarnez je to istaknula. Mi e, e, inzistiramo, moj klub inzistira na demokratskoj uvjetovanosti. To je nešto što je za nas izuzetno važno. Ja također u odnosu na ono što je rekao EPP, također želimo e, da komisija pokaže određenu fleksibilnost E, što se tiče makroekonomskih e, promjena, imamo strukturne reforme, makroekonomske reforme i tako dalje. To je sve e, jako dobro, no naši tunijski prijatelji su u velikim poteškoćama i ako od njih tražimo te strukturne reforme kao tu uvjet pomoći, to je nešto što će oni možda teško ostvariti. E, makrofinancijska pomoć je e, zajam koji se e, treba vratiti. Postavljamo si pitanje što ćemo zapravo napraviti sa tuniškim dugom, da li će se raditi o restrukturaciji, olakšavanju ili tako dalje, restrukturiranju. Jer ako ne riješimo to, onda ćemo cijelo vrijeme se vrtiti oko istih ideja. Hvala. Hvala što ste e, nas poslušali. Oprostite gospodine Lang što sam ipak na kraju uzeo riječ. Hvala gospodine Morel. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću ići u pravcu onoga što je rekao gospodin Morel i isto tako naglašavajući ono što je naš izvjestitelj u sjeni također rekao. Mi podržavamo e, ovo, ali trebamo u svakom slučaju upružiti pomoć u e, Tunisu u ovoj teškoj situaciji gospodarskoj i tako dalje. I e, u toj situaciji bilo kakva makrofinancijska pomoć je itekako dobro došla. E, no, govorili smo jutros u okviru proračunskih pitanja također o sljedećem pitanju. Postavlja se pitanje koji je znači izvor novca. Ako mi e, znači dajemo određeni zajam, onda E, će oni to trebati vratiti. Mi zapravo na neki način stavljamo e, u problematičnu i tešku situaciju Tunis. Trebamo vidjeti na koji način ćemo pružiti takvu pomoć. I želim e, podsjetiti na riječi veleposlanika na zadnjem sastanku odbora. On je rekao da trebamo gledati dugoročno moramo znači imati više financijske pomoći e, koja će biti u fokusu u memorandumu o e, razumijevanju e, postoje točno e, definiranje odredbe što to znači strukturirane reforme. Trebamo vidjeti što je napravljeno u drugim državama vezano uz to. Trebamo vidjeti kako je to rješeno u drugim memorandumima o razumijevanju. I sada ću na kraju doći do svog zaključka. Imamo znači e, pismo gospodina Bruka, vama e, upućeno gospodine Lang i moram reći da e, znači možemo reći da zapravo imamo vremena za e, diskusiju jer imamo prvo ramadansko, raz, ramazansko razdoblje, nakon toga dolazi ljeto. Znači imamo na neki način vremena. E, gospodin Žado, izvolite. Ne razumijem, znači koja je poveznica između Ramazana i ljeta i školskih praznika. Ramazan nije e, vrijeme praznika i godišnjeg odmora. Gospođa Sarnez je govorila o potrebi da pronađemo način kako ćemo najbrže i na najbolji način pomoći Tunisu. Mislim vrlo jasno da e, Europa što se tiče financijskog iznosa investicija nije odgovorila na najbolji način na potrebe Tunisa. Imamo znači tu situaciju, libijski kontekst, E, Alžir, Sahel i tako dalje. Kad vidimo e, kakav kakvu demokratsku nadu još uvijek e, budi Tunis, onda jednostavno ne smijemo raspravljati o nekoliko stotina milijuna eura. Moramo pronaći način da budemo velikodušniji. U 2012. godine je parlament izglasao rezoluciju vezano uz dug koji je e, bio stvoren tijekom diktature. I u tom smislu to rezolucija je pozvala parlament da e, razmisli ponovo o soluciji vezano uz taj dug. Ja mislim kao i druge kolege da uvjetovanosti i uvjeti MMF-a, posebno što se tiče socijalnih mjera ili humanitarnih mjera u ovoj zemlji, to zbilja nije na visini onog posla koji mi moramo obaviti i što se od nas očekuje. Moramo u svakom slučaju brzo reagirati, ali mislim da tu ne odgovaramo na najbolji način na izazove koji su pred nama. Hvala puno, gospodin Balesa, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Mikrofon. Hvala. Ja ću nastaviti na talijanskom. Želio sam uzeti riječ ne samo kao izvjestitelj u sjeni ovog izvješća, nego i kao izvjestitelj za politički dio u okviru odbora AFETA vezano uz Tunis. Ja želim još jednom ponoviti ono što je već rečeno, je da u potpunosti podržavamo demokratsku tranziciju e, u Tunisu i želimo pomoći da se ona ojača. Kontekst je vrlo težak, e, situacija je osjetljiva i u ovim uvjetima moramo u potpunosti podržati Tunis. Ako se vratimo na cijelu paletu instrumenta koji e, smo ponudili Ukrajini, onda možemo vidjeti da što se tiče Tunisa napori nisu bili iste e, veličine i obujma. Kad e, govorimo o instrumentima europske politike susjedstva što se tiče mikrofinancijske pomoći, kad uzmemo u obzir postotak i demokratsku, e, demografsku veličinu ove zemlje, onda je nešto, e, to je nešto što bismo u svakom slučaju trebali uzeti u obzir. Kad uzmemo u obzir instrument IPA i platforma donatora, e, to je nešto što također treba biti uzeto u obzir. Gospodin Žado je govorio o sljedećem. Trebali bismo možda ponovo pokrenuti ovu ideju fonda, investicijskog fonda e, koji bi onda pomogao Tunisu da izađe iz e, teške socijalne i ekonomske krize. Ako im mi ne pomognemo, onda će se povećati retorika Daesha prema e, stanovništvu i jednostavno ćemo gledati kako se e, situacija pogoršava i e, kako zemlja pada ponova u zamku totalitarnog režima. To je nešto što ni u kojem slučaju ne smijemo dopustiti. sit situacija je e, takva da ne, smijemo zanemariti sve te faktore. Makrofinancijska pomoć je važna i ona treba biti dio e, globalnog plana, ona nije sama za sebe dovoljno. Važnost e, Tunisa pre prelazi njezinu demografsku važnost, e, posebno u aspektu e, i kontekstu Sjeverne Afrike. A što se tiče kontrole sredstava, tu bismo također mogli predstaviti određeni amandman. Postoje angažmani što se tiče potvrđivanja određenih prerogativa. E, to je nešto što nas zabrinjava i mi bismo željeli možda predložiti jednu kontrolu koja bi bilo malo stroža. Jer ono što je izuzetno važno je da pružimo bezrezervnu pomoć Tunisu, a trebamo također potaknuti Tunis da e, pokrene reforme u javnoj upravi. Trebamo u svakom slučaju koristiti cijeli niz paleta fondova koja nam može pomoći u ovakvoj situaciji. Da, mi govorimo o makrofinancijskoj pomoći Tunisu. No, ovo što ću reći možda nije direktno povezano sa dosjemom, ali neizravno je s tim povezano. Mi govorimo u izvješću o pomoći od 500 milijuna e, eura. To je samo po sebi dobro, no mislim da bi bilo bolje da zajedno sa zajmovima stvorimo e, povoljnu klimu za trgovinu i kupovanje, isto tako e, e, razmjenu dobara i usluga. Zamovi kao takvi nisu jedini koji su potrebni Tunisu. nisu e, je između 2010. i 2015. E, e, Tunis je izveo skoro milijun metričkih e, tona fosfata i to je nešto što je izuzetno važno za kemijsku industriju u EU. Prije nekoliko tjedana Europska komisija je uložila prijedlog za novu uredbu vezano uz umjetna gnojiva i imamo tu vrlo stroge zahtjeve vezano uz uvoz fosfata. Najveći dio fosfata se uvozi u EU, a posljedica ove prijedloga uredbe će biti zabrana uvoza fosfata iz Sjeverne Afrike, posebno iz Tunisa. Znači, s jedne strane dajemo zajmove Tunisu, no s druge strane e, ne želimo kupovati ono što oni mogu prodati i što je nama potrebno. Ne razumijem to, to mi se ne čini razumnim. Ja sam već e, izvjestitelju govorio o tome i mislim da bismo e, morali isto tako uložiti svoje mišljenje vezano uz novu uredbu o umjetnim gnojivima. Možda bismo jednostavno trebali e, razmotriti to da radimo kontradiktorne stvari. Hvala. Viktor. Hvala vam ovoj atmosferi solidarnosti i podrške političke naravi. Predložio bih da razmotrimo nešto što je malo pipljivije. Novo izabrana vlada Tunisa službeno je zatražila Europske banke da ih obaveste o tome postoji li imovina koja je Ali ukrao tuniskom narodu, da se to identificirate, da se ta imovina vrati pravim vlasnicima, dakle, narodu Tunisa. Dakle, tu ne mislim na Fonsekon, već na europske banke. Niti jedna jedina banka nije reagirala na taj zahtjev tuniške vlade. Dakle, budemo iskreni, lijepo je pričati o svemu, no možemo, imamo ovdje stvari koje je lako učiniti, identificirati ovakvu imovinu i vratiti ju natrag vlasnicima to je vjerojatno mnogo više nego pružanje mikrozajmova. Odmah možemo potaknuti neku gospodarsku dinamiku u Tunisu time istodobno pokazati da Europa može učiniti stvari ne samo da bi govorila o njima već da ih doista učini. A zatim da se identificira koliko takve imovine ima u Sadijskoj Arabiji, gdje gospodin Benali ima svoju zaštitu, i kada provodimo partnerski sporazum sa Saudijskom Arabijom i drugim partnerima, e, lijepo je prodavati im borbene avione i slično, već raspravimo isto tako i o novcu koji je ukraden tuniškom narodu i možda ga pošaljemo natrag. Nisam ja utopist, no mislim da se radi o stvarima koje su uz političku volju izvedive i zatražit ćemo i to od Europske komisije da to je učini. Hvala. Zahvaljujem. Zapravo sljedeći govornik upravo jest Europska komisija. Gospodin Tapano, izvolite. Hvala gospodin predsjedatelji. Pokušat ću kratko reagirati na neke od komentara koje smo čuli. Što se pitanja zajmova koje koristimo i moguću mogućnost restrukturiranja duga. Rekao bih samo da situacija vezana uz dug u Tunisu nije dramatična. Pokazatelji zaduženosti razmjerno su prihvatljivi što se tiče razina, što je još važnije što se tiče trendova. Posljednja analiza održivosti dugova koje je nacionalni međunarodni monetarni fond proveo potvrđuju održivost trendova i to u kontekstu zaduženosti i prekapita po glavi stanovnika zaduženosti gdje tu sam po sebi ne zadovoljava kriterije koje koristimo za moguće bespovratna sredstva za mikrofinancijsku pomoć. Dakle, takva vrsta pomoći rezervirana je za zemlje sa manjim prihodom po glavi stanovnika. I tu bih također spomenuo da Europska unija je doista impresivan, znatan rad odradila protekle 3-4 godine kako bi se povećala pomoć u bespovratnim sredstvima Tunisu koji je zapravo e, glavni korisnik e, krovnog programa u proljeće te taj program možemo povezati sa političkim reformama, jer znamo da je tu zemlja također napredovala, tako da zapravo već e, znatan napor ulažemo u pružnju pomoći Tunisu i kroz Europsku investicijsku banku, gdje je ona jedna od najvažnijih korisnika, kao što je istaknuto u dokumentima koje prate komisijim prijedlog. Što se prijedloga gospođe Desarne stiče i drugih kolega o mogućem restrukturiranju duga ili pretvorbi u ulaganja. To je jedno otvoreno pitanje koje zadužena tijela mogu razmotriti, no upozorio bih na to da bi trebali biti vrlo oprezni oko toga jer bilo kakva rasprava o restrukturiranju duga u ovoj fazi mogla bi imati vrlo negativan utjecaj na pristup tržišta ovoj zemlju jer usprkos vrlo teškoj makroekonomskoj neravnoteži zemlja i dalje ima pristup tržištima i kao što u našem memorandumu stoji i radnim dokumentima da je ova zemlja zapravo uspjela jednu milijardu dolara početkom prošle godine staviti na tržište i to poprilično lako. Dakle, morat će značajni ne kamate na to platiti, no pristup tržištu i dalje pomože. A razgovor o restrukturiranju bi to poništio. Kada govorimo o zajmovima, oni imaju vrlo povoljne uvjete. Dajemo ih po istim kamatnim stopama po kojim i komisija pozajmljuje ta sredstva na međunarodnim tržištima kapitala. I tu se radilo o dvije dosadašnje tranše koje su upućene sa kamatnom stopom dobrano ispod 1% u slučaju prve tranše. I dakle, ove zajme odobravamo sa vrlo kratkim rokom dospjeća s 15 godina i dugim počekom. Dakle, radi se o vrlo blagim zajmovima koji će pripomoći poboljšati omjer u zaduženosti ove zemlje i to je bila moja glavna reakcija. Što se Ramadana tiče, koje je doista i spomenut u pismu odbora AFET, ne vidimo tu problema, već planiramo sljedeći tjedan tiču u e, Tunis kako bismo započeli sa raspravama o memorandumu o razumijevanju i Nadamo se da ćemo uspjeti napredovati pregovorima oko ovog programa, te ga spremiti i pripremiti za potpisivanje i provedbu čim su zakonodavci prijedlog svoje. Što se fleksibilnosti tiče, mislim da je jedan zastupnik spomenuo i zatražio od komisije reakciju, rekao bih da smo već blizu prvoj operaciji, dakle uz veliku mjeru fleksibilnosti radimo na tome, na osnovno načelo je da bismo željeli raditi na programu sa nadležnim tijelima i ako pogledamo uvjetovanost, tu se zapravo pokazuje upravo ono što je bio cilj postići, ali upozorio bih na preopušten pristup uvjetovanosti. Komisija misli da nećemo uspjeti pružiti pomoć samo dajući novac jer Tunis ima znatne strukturne nedostatke u svom gospodarskom sistemu koje je potrebno riješiti. Ukoliko se to ne učini, to će se kasnije vratiti s kamatama. Moramo imati na umu da arapsko proljeće nije samo pokazalo frustraciju vezano uz politički režim koji je postojao, već i uz način na koji funkcionira gospodarski sistem, gospodarski model. Taj sistem nužno reformirati i zbog samog poštenja i zbog održivosti gospodarstva. Dakle, važno je da sa drugim institucijama i donatorima se pobrinemo da zemlja ne zaboravi svoj reformni program. I za kraj zahvaljujem zastupnici Desarne s novom izvješću te na pristupu koju predlaže u smislu neulaganja amandmana, za što smo jučer dobili potvrdu, e, jer je i to pristup koji se čini da prihvaća i vijeće. Nadamo se dakle da će prijedlog moći bez amandmana proći kako bismo ispunili vrlo zahtjevne rokova i kako bismo tu proš pomogli ovoj vrlo kritičnoj makroekonomskoj situaciji. Zastupnite Hvala gospodine predsjedniče. Željela sam e, čuti od komisije da presedan nije u tome da se izmjeni tekst Nadam se da su uzeli na znanje ono što smo rekli, no željeli smo to i čuti od predstavnika komisije. Čuli smo u svakom slučaju e, što su rekli zastupnici, svi govore o tome da je e, situacija hitna. E, cijeli niz zastupnika izvjestitelji u sjeni su rekli da neće uložiti amandmane kako bismo znači, pokrenuli cijelu stvar vrlo brzo. Tunisu je potrebna naša pomoć, a pomoć Tunis znači i pomoć nama samima. Naravno, ne trebamo se zaostaviti samo na ovoj makrofinancijskoj pomoći, no trebamo pokazati i jaču solidarnost. Što se tiče uvjetovanosti, uvjetovanost demokratskih pravila i tako dalje, to je nešto što je izuzetno važno. Kad govorimo o uvjetovanosti u pogledu e, strukturnih reformi, komisija je govorila o laksismu, ali postoji manevarski prostor između laksizma, a s druge strane inteligentnog pristupa. Trebamo u svakom slučaju pomoći Tunisu da pronađe perspektive za budućnost. Ne radi se samo o reformama Naravno, ja smatram da je reforma e, isto tako zdravi eh, financije javnog sektora nešto što je izuzetno važno. Ali postavlja se također pitanje i gospodarskog rasta i gospodarskog oporavka. To je ono što Tunisu treba i mi bismo na tome trebali eh, puno više poraditi. No u svakom slučaju eh, zahvaljujem na onome što ste rekli. Hvala lijepo zastupnici Desarnez. Sada bih najavio rok za podnošenje amandmana 27. travnja u 12 sati te glasanje na zasjedinju 23. 24. svibnja. S obzirom da je ministar Ekvadora ovdje, Imamo svega 7 minuta vremena prije točke dnevnog reda u kojoj vam sudjeluje predlažem da promijenimo redoslijed točaka i odmah pređemo na razmjenu gledišta s ministrom vanjske trgovine Ekvadora. Dakle, točku 11 ćemo onda obraditi nakon razmjene gledišta. Ministre, prije svega uputio bih vam sučut vezano uz velik potres do kojeg je došlo u vašoj zemlji i predložio bih da držimo minutu šutnje za odati počest svim žrtvama potresa. Thanks Hvala vam. Kako bilo, želimo vam toplu dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Pozdravljamo također vaše izaslanstvo, zamjenike ministra za vanjske poslove i potpredsjednika odbora za gospodarski razvoj. Trenutno se raspravlja proširenje sporazuma s Ekvadorom. Naše izaslanstvo je posjetilo zemlju. Prije par godina gospodin Fizas je bio prisutan i doista pokušavamo pogurati ovo i pripremamo se za nadolazeće glasanje o pristupanju Ekvadora trgovinskom sporazumu. Doista cijenim što ste danas ovdje s nama kako bismo raspravili o tom postupku i što je nizozemsko predsjedništvo također spremno ubrzati cijeli postupak. Neću trošiti vrijeme s obzirom da ste vi prisutni, pa vam odmah želim predati riječ. Izvolite. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la... Dobro večer svima. Zahvaljujem na pozivu. I zahvaljujem predsjedniku Lange na riječima sučuti. Zahvaljujem i cijelom odboru, asistentima i svima prisutnima na minuti šutnje nakon vrlo teške situacije koja je zadesila o zemlju. Pri svega zahvalio bih i na izravnoj pomoći koju je Europska unija i pojedine države članice uputila moje zemlji u ovim teškim trenucima, osobito u početnoj hitnoj fazi doista cijenimo pomoć poslovno onima koji su u najgoroj situaciji nakon potresa prošlu subotu. Radi se o doista složenoj situaciji za moju zemlju, ali pokazuje važnost koju moja zemlja daje više višestranačkim sporazumima s Europskom unijom To je pristupanje Ekvadora trgovinskom sporazumu zajedno s Kolumbijom i Peruom potpredsjednik za vanjska pitanja je ovdje s nama. I imamo isto tako i predstavnike privatnih organizacija, proizvođačkih organizacija, izvoznika, koji su svi danas s nama. Ovdje imamo i predstavnike europskih eh, uvoznika ekvatorskih proizvoda i svi se slažemo o važnosti koju e, pridodajemo našem sporazumu s Europskom unijom. Za početak podijelio bih s vama neke važne činjenice vezano uz najveći napredak koji je moja zemlja u proteklim godinama ostvarila kada govorimo o socijalnim i gospodarskim pravima e, našeg stanovništva većina državljana ekvatora odlučuje se za jedan razvojni model a to zagovara vladajuća stranka za koje su socijalna i gospodarska prava zapravo temeljac rada. U Latinskoj Americi naša je zemlja znatno napredovala u razdoblju 2007. do 2015. 7% ukupno, dakle vrlo visok postotak, no nažalost ono što se prošle subote dogodilo imat će značajan negativan utjecaj na naš gospodarski rast kao i na e, kao i neki vanjski elementi koji su do sada na nas utjecali. Iz komisija smo već razmijenili informacije oko toga kao i s nekim zastupnicima parlamenta, u proteklim mjesecima i godinama vidjeli smo znatno smanjenje troškova, odnosno cijena nafte, što je vrlo dobro za neke, no za Ekvador to je negativno. 2014. Mm, nafta je začinjavala to 50% našeg izvoza, što znači da smo mi imali znatno opadanje dohotka zbog pada cijena. Dakle, to je negativno utjecalo i na naše građane, dok s druge strane vidimo i deprecijaciju dolara, što je također negativno utjecalo. Naše se gospodarstvo temelji na valuti dolaru i svoju valutu čujemo uz vrijednost dolara, što znači da kretanje dolara naspram drugih valuta stvara znatne izazove našim proizvođačima u nošenju s konkurencijom na globalnom tržištu. I to moramo imati na umu i žele bih to snažno naglasiti. U Ekvadoru nismo imali niti jedan slučaj socijalnog dumpinga, imamo vrlo striktna socijalna pravila, pravila vezano zaštitu okoliša, što znači da su naši troškovi proizvodnje viši jer poštujemo sva ta pravila. Naši izvozni proizvodi su zbog toga i visoko kvalitetni, a zbog toga vrlo teško nam je konkurirati drugim zemljama koje provode određene aktivnosti s kojima se mi ne slažemo a vjerujem da se Europska unija slaže s tim našim pristupom. Jedan od glavnih ciljeva našeg razvojnog modela bio je smanjenje siromaštva. U Ekvadoru e, zapravo smo uspjeli smanjiti siromaštvo za 13%. Trenutno je ono oko 25% a ekstremno siromaštvo po prvi puta u našoj povijesti e, je jednoznamenkasto, odnosno 8% ako usporedimo s 2015. To dakle znači da uz stanovništvo od 15 e, milijuna da smo uspjeli milijun i pol osoba izvući iz siromaštva. I e, to je jedan od najvećih koraka u naprijed koji smo ostvarili i doista je razlog ponosa za sve građane Ekvadora. Smanjenje siromaštva ide ruku pod ruku sa smanjenjem nejednakosti. Kao što znamo, to je jedan od ključnih elemenata u razvoju i razvijanju blagostanja i to je zapravo filozofija rada vlade Ekvadora. Također, vidimo da je nejednakost se razvijala korakom tri puta bržim od drugih latinoameričkih zemalja, odnosno tri puta spori, ispričavam se, a to jasno pokazuje e, funkcioniranje politika naših, naše vlade koja se bavi nekim ključnim stvarima poput zdravstva, obrazovanja, primjerice u području zdravstva u proteklih sedam godina udvostručili smo, udvostručili broj e, besplatne zdravstvene skrbi po glavi stanovnika. Dakle, investicija između 2007. i 2015. po glavi stanovnika iznosi četiri puta više nego ono što smo ranije u Ekvadoru trošili na zdravstvo. Što se obrazovanja tiče, također moramo reći da je Ekvador zemlja koja je potrošila najviše na obrazovanje što se tiče e, odnosu na BDP, tu smo na oko 2% BDP-a e, po pitanju investicija u obrazovanje, a što je više od svih drugih zemalja u regiji. E, također, znatno smo smanjili nepismenost, što mogu međunarodne komisije posvjedočiti da smo zapravo uspjeli iskorijeniti nepismenost u Ekvadoru. Uz te socijalne investicije važno je reći što smo u našoj zemlji učinili vezano uz eh, radne i strukovne sporazume. Stupili smo sporazum sa Međunarodnom organizacijom rada ILO, uključujući potpisivanje osam ključnih konvencija što čak nije niti slučaj u svim europskim zemljama, no mi smo to ostvarili i to smo doista ponosni. Imamo najnižu stopu nezaposlenosti u Latinskoj Americi, iako je istina da smo propatili neke vanjske šokove poput dakle, deprecijacije dolara i smanjenje, odnosno pad cijena nafte, potres i druge stvari koje su sve imale negativan utjecaj na zaposlenost. Jedna stvar koja, zbog koje smo vrlo ponosni je borba protiv rada djece. U Ekvadoru e, rad 5 do 14 godišnjaka smanjen je znatno sa 8% na 3%. A 2011. Ekvador je proglašen zemljom koja je e, uklonila u potpunosti dječji rad. E, trenutno u moje zemlji dakle ne postoje slučaj dječjeg rada, rada djece. Također smo napredovali po pitanju osoba s invaliditetom 2009. imali smo svega 1039 osoba s invaliditetom ili posebnim potrebama koje su bile zaposlene, a sada ih na tržištu rada postoje, postoje deseci tisuća, te i oni doprinose gospodarstvu i svojim domaćinstvima. Još jedan element na koji smo osobito ponosni na naš napredak je priznavanje i uključivanje neplaćenog rada u kućanstvima. To je znatan doprinos eh, kada govorimo o ulozi žene u domaćinstvima, te ulozi koja do sada na nacionalnoj razini nije bila prepoznata niti uključena u BDP zemlje, no kroz zakonodavstvo koje je naša nacionalna skupština osvojila povećali smo broj radnika koji ne primaju naknadu poput domaćica i koji dobivaju socijalne naknade za svoj rad. I još jedna tema. Ekvador je mala zemlja što se tiče odnosa u Južnoj Americi i Latinskoj Americi, ali jako smo ponosni što smo zemlja s velikim, velikom raznolikošću zemlja koja ima e, divnu prirodu, veliku raznolikost, imamo 12 zastupljenih jezika i okolišna prava također e, su e, važna stvar u našem Ustavu priznajemo prava prirode, e, stavili smo pod zaštitu 1,5 milijuna hektara nacionalne šume uz e, potporu vrada, borimo se protiv deforestacije. E, smanjili smo za pola deforestaciju u posljednjih 8 godina i isto činimo, dakle koristimo iste napore. A što se tiče ponovnog pošumljavanja, sađenja i tako, također novih vrsta. I to svakako Ekvador e, dovodi u među one zemlje koje pokazuju vodstvo e, u e, zaštiti okoliša. I želim podijeliti još jednu činjenicu s vama. 2017. 93% energije koja će se proizvoditi u Ekvadoru doći će iz hidroelektrana i nećemo sagorjevati fosilna goriva. E, to će biti, e, ono će biti samo u rezervi, znači 93% e, energije koju ćemo generirati dolaziti će upravo iz prirode obnovljivih izvora kao na primjer hidroelektrana i konzultirali smo se sa svojim e, savjetnicima i to je bio ključni, s našim narodom koji je bio ključni onda element u tome. Također još jedan važan element ovdje je da smo trenutno bavimo procesom u kojemu želimo e, sklopiti trgovinski sporazum koji je vrlo važan e, za našu zemlju. Dakle, da pristupimo trgovinskom sporazumu koji kao i drugi trgovinski sporazumi nosi prednosti jednoj i drugoj strani, dakle da Europska unija može imati više investicija i izvoza u Ekvador, ali isto tako da mi dobijemo pristup e, europskim tržištima koji su jako važni u smislu odnosa koje želimo ostvariti u međunarodnoj trgovini. Zapravo posto izvoza iz Ekvadora ide upravo prema Europskoj uniji, otprilike 50% uvoza u Ekvador iz Europske unije. Trgovina sa Europskom unijom stvara desetke tisuća radnih mjesta, od kojih mnoge u ruralnim područjima i mnoge u kućanstvima koja vode žene. E, recimo imamo industriju proizvodnje tune, račiće. to su sve sektori u kojima su uglavnom zaposlene žene. 2015. Ekvador je izveo 2,7 milijardi e, vrijednosti e, proizvoda od kojih mnogi dolaze iz mikro i malih tvrtki i uz e, pomoć vlade željeli bismo nastaviti e, davati poticaj za to. Naravno da imamo velike tvrtke, ali nas posebice zanima podupiranje malih i srednjih poduzeća, jer upravo je to nešto što pozitivno utječe na cijelo gospodarstvo. Otprilike e, dvije od tri tvrtke u kvadru koje izvoze u Europu u ovom trenutku su mikro e, ili mala i srednja poduzeća. E, u subotu 16.5. 16. travnja zapada dogodio nam se strašan potres 7,8 Richtera i za sada više od 500 e, ljudi izgubilo je živote i kako dalje napredujemo, dakle u ovom pogledu, e, odnosno radimo na tome i dalje nalazimo stradale nažalost. Imamo više od 2500 e, ozlijeđenih, a brojka još i raste. Vrlo je rano jutros, po ekvadorskom vremenu, Deset e, sati po e, e, europskom vremenu dogodio se još jedan potres, 6,1 po Richteru i to je nešto što je utjecalo isto na veliki dio zemlje kao i onaj prethodni i goleme su reperkusije. Naš predsjednik Rafael Carrera u prvim procjenama rekao je da je gubitak koji je uzrokovala ova katastrofa je, će se računati u milijardama dolara. I svakako moramo prepoznati ovdje činjenicu da više od 70%, čak 75% izvoza Ekvadora dolazi upravo sa teritorija koji su stavljeni u hitnu, u stanje hitno e, izvanredno stanje zbog, e, recimo radi se o ribarskoj e, industriji, konzerviranju tune, kavi, kakao i neki u ovoj prostori znaju moju zemlju i znaju da ova regija zemlje proizvodi 86% svog sve ribarske proizvodnje i konzerviranih proizvoda ribarskih od kojih je polovica se izvozi na europska tržišta. Pa unatoč okolnostima kroz koje trenutno prolazimo, a koji eh, ipak smo uspjeli doputovati k vama kako bismo eh, potvrdili našu predanost e, višestranačkom trgovačkom sporazumu, međutim, nažalost, okolnosti kroz e, koje smo prošli osvijestili su nas e, prema tome da, e, da, to, da ostatak svijeta ide dalje i svijet za nas mora ići dalje. I hvala vam, to zato smo i prihvatili vašu pondu da budemo ovdje. Međutim, treba jasno reći da se jasno radi o tome da to pokazuje koju važnost pridaje moja zemlja odnosima s vama. I Želim s vama porazgovarati o jednom procesu koji je dugo traja, to je pristup e, ovom višestranačkom sporazumu. I želim reći da smo svjesni da je pokazano puno dobre volje od raznih, e, od strane raznih tijela u EU. Sigurni smo da prije 31. prosinca da ćemo e, moći uspostaviti trgovinski sporazum, e, potpisati ga i da će stupiti na snagu prije kraja godine. To je vrlo važno za moju zemlju i još jednom potvrđujemo našu voljnost i želju da postignemo taj sporazum. Hvala vam puno na ovoj prezentaciji situacije u vašoj zemlji i Nadamo se da će postignut e, biti sporazum što je prije moguće. Evo kao prvo dajem riječ našem stalnom izvjestitelju. Izvolite, gospodine Bizas. Dobro, gospodine Šolc, dva izvjestitelja imamo. Evo, Helmut, možete vi početi. Hvala izvjestitelju, predsjedatelju, hvala im ministre na vrlo detaljnom izvješću i već smo izvijestili o posjetima kolege i mene vaše zemlji, e, posljednjem e, e, sastanku odbora i želim naglasiti da smo u potpunosti svjesni da Europska unija mora učiniti sve što može da podupere, e, da dade potpore Ekvadoru u ovoj situaciji koja zahtjeva svaku pomoć. I također, kao što ste vidjeli, izrazili smo našu sučetim minutom šutnje. E, mi smo na vašoj strani i želimo uz e, sve druge pregovore i sporazume koji bi mogli biti sporazum zaključeni treba postojati sporazum e, Europske unije, e, odnosno treba se Europska unija uključiti u izravnu potporu. E, I da se vratimo na ono pitanje o kojemu smo govorili prije u Kitovu prije mjesec dana. Najbolja stvar bi bila da vi objasnite članovima odbora Europskog parlamenta koji je stvarni gospodarski socijalni razvoj u vašoj zemlji? Upravo ono što ste učinili je izražava upravo to takav opis eh, razvoja koji ste postigli. I eh, naravno eh, želimo kao parlamentarci reći da smo doista sretni da potpredsjednica odgovornog e, odbora e, e, Ekvadora je isto ovdje u posjeti sluša našu razmjenu mišljenja. Također razgovarali smo i sa poslovnim sektorom i posebice što se tiče malih i srednjih e, tvrtki, e, da e, se treba izraziti solidarnost s vašim zemljom. Mislim, dobili smo prilično široku sliku u suradnji s vama i postoje doista i povjerenje i svi su bili uvjereni s vaše strane također da se nastavi sa pristupom slobodnoj e, e, sporazumu o slobodnoj trgovini. E, naime, kao što ste vi rekli, upravo postoji zajednički interes i sa strane Ekvadora i sa strane Europske unije i mi trebamo pogledati, gledajući konkretne detalje, je li to nešto što daje odgovor na oba dva pitanja, dakle na, eh, za interese oba dvije strane. I nadam se da ćemo uskoro doista moći pogledati i vidjeti finalizirane dokumente i odvesti ga do same ratifikacije i postupka pristanka kao što je to dogovoreno u skladu s našim odgovornostima. I također želim reći, već smo prošli puta dogovorili na našem sastanku sa predsjednikom Langeom, da e, u napišemo dopis vijeću kako bi vijeće bilo u potpunosti u skladu s ovim izazovima i mogu dati vlastite doprinose. Upravo glatkoj i konstruktivnoj i produktivnoj ratifikaciji. Također želim još jednom reći također da se čuje ovdje neki glasovi možda kritičke prirode koji ljudi koji ne vjeruju da slobodna trgovina dugoročno je korisna, već u kratkoročnom razdoblju, kao što nisam čula, nisam čula niti jedan glas koji ne bi E, shvatio što to zapravo znači u vašoj konkretnoj e, gospodarskoj i socijalnoj situaciji. E, znači sa padom cijene nafte gdje se mora pronaći rješenje za ovu situaciju kako bi se stabilizirao vaš put socijalnog, okolišnog, održivog razvoja u interesu građana vaše zemlje i time također postati stabilan partner za Europsku uniju te na posljedku kao izvjestitelj e, za e, ovaj e, postupak pristanka za pristupanje postojećem sporazuma o slobodnoj trgovini, da ja naglasim da ste postigli mnoge stvari koje još u regiji zemlje trebaju postići i nadam se stoga da ćete ispunjavajući dakle svoje zahtjeve i aspekte povezane sa ovim procesom ratifikacije da ćete također uspjeti odgovoriti i na neka pitanja i očekivanja od strane Europskog parlamenta. Hvala, gospodine Fizas. Hvala, predsjedniče. Hvala i ministru i zamjeniku ministra još jednom vam želim zahvaliti na tome što ste došli ovdje u tako teškim okolnostima u vašoj zemlji u ovom trenutku i također još jednom izražavamo našu solidarnost sa ljudima ekvatora, narodom ekvatora u ovim teškim vremenima, još ne znamo niti koja je konačna eh, brojka žrtvi eh, ovog strašnog e, potresa. Slažem se sa svime što je rekao moj kolega i želim vam također zahvaliti na e, što što ste nas ugostili u Kitovu. Zahvaljujem e, vam svima. Posjetili smo mnoge ministre i kolege iz parlamenta u Ekvatoru. Upoznali smo se i sa organizacijama civilnog društva koje su nam sve važne, ali samo želim podsjetiti e, evo za neke naše, neke naše kolege situacije u kojoj smo se našli e, što se tiče sporazuma EU-Ekvator, a 31. prosinca CC e, Plus sporazum je finaliziran i u tom trenutku dakle očekujemo da se Ekvator uključi e, sa Kolumbijom Peru više partnerskom sporazumu. Potpisali smo i dvogodišnji prelazni e, sporazum koji će omogućiti da se odvijaju pregovori. Možda se čini kao da dvije godine je puno vremena, jer vrijeme, ali vrijeme brzo prolazi. Imali smo neke poteškoće sa nekim drugim zemljama. jer nije se radilo samo e, sporazumom e, Kolumbije i Peruom, e, ali sada smo dobili sporazum sa strane Europske unije, Kolumbije i Perua. Znači, ovaj sporazum sada je u rukama komisije i u normalnim okolnostima rok za to bi bila četiri mjeseca, četiri mjeseca dakle za prijevode i da se prođe kroz razne pravne korake. Ali čini se to kao dugačak rok. Ali neće svejedno omogućiti Europskom parlamentu da to dogovori prije 12. prosinca u Strasburu a zbog teške situacije u kojoj e, se trenutno našao ekvator doista je važno da se ovaj e, rok e, skrati što je najviše moguće i to je gospodin Šolc, moj kolega, rekao kao i gospodin Bernard Lange. Bernard Lange i ja smo napisali pismo nizozemskom predsjedništvu gdje se traži skraćivanje roka što je više moguće kako bismo mogli e, proći kroz ove redovne puteve i kanale i najkasnije to uspjeli 12. prosinca e, usvojiti jer bi stupio odmah na snagu. Ako ne stupi odmah na snagu u tom trenutku, to će biti vrlo loše za Ekvador i još će dodati posljedicama, strašnim posljedicama ovog e, potresa zbog ekonomskog i ljudskog gubitka. Znači, još imamo 30% namete, neke tvrtke su rekle da to je situacija koja je neodrživa i mogla bi voditi dalje do e, goleme nezaposlenosti, e, posebice u onim obalnim gradovima koji su najveći, pod najvećim utjecajem bile, kao što je rekao i ministar i posebice veliki broj samohranih majki i žena koje rade u tim industrijama. To je vrlo važan faktor i to je još jedan razlog e, zašto moramo osigurati da se ovaj sporazum sklopi do kraja godine. Međutim, postoje tu još neke druge prednosti za Ekvador ovim ugovorom. E, naime, radi se o izvozu sirovina, i govorili smo o problemima koji su nastali zbog nižih e, cijena nafte kao i probleme sa valutom i sama činjenica da vaše susjedne zemlje e, nisu vezane uz dolar, omogućilo je njima da devaluiraju svoju valutu i to stvara sad još jedan sljedeći problem za Ekvador. Mislim da će ovaj sporazum dati e, poticaj i za proizvodni sektor i da će to također biti važan element e, za napredak e, u Ekodoru. i vjerujem da ćemo uspjeti usvojiti sporazum s velikom većinom ali svejedno moramo insistirati na skraćivanju rokova kako bi se sporazum mogao potpisati prije kraja godine. To naravno ne ovisi o nama, pitanje je naravno u rukama komisije, ali s naše strane postoji e, e odlučnost, imamo kontakte sa vijećem koji su za skraćivanje roka i to je ono što mi u ovom trenutku i predlažemo. Dakle, evo, Toliko i još e, jednom hvala što ste došli ovdje tijekom ovog teškog e, vremena. Hvala što ste se potrudili prihvatiti naš poziv koji smo gospodin Šolci e, u Kitu vama iznijeli. Gospođo Sadu, vi ste htjeli nešto reći? Gospodin Sadu. Thank very much. Vrlo kratko, gospodine predsjedniče, još jednom želimo dobrodošlicu gospodinu ministru. Imali smo mogućnost danas već razmijeniti mišljenja. Molimo vas da još jednom primite našu iskrenu sučut vezano uz tragične događaje povezane s potresom. A E, također e, su e, obitelji žrtvi u našim mislima. Kad govorimo o temi koja je danas na dnevnom redu, onda moram reći da u pot potpunosti podržavamo ulazak Ekvadora u sporazum sa Peruom i Kolumbijom. Mi u svakom slučaju mislimo da će to poticati investicije i rast. A mislimo također da će to biti također poticaj za ekonomski i socijalni oporav, rast u vašoj zemlji. Kad govorimo o nekim rokovima i eventualno tehničkim e, problemima, mislimo da se na europskoj razini to može riješiti. Mislimo da ovaj sporazum će sigurno stupiti na snagu 1. sjećan 2016. godine, 17. godine. Mi smo u svakom slučaju odlučni da napravimo sve što je u našoj e, moći kako bismo ubrzali e, proceduru i uklonimo sve prepreke na tom putu. Mi kao ECR, treća, e, treći najveći klub u Europskom parlamentu, u svakom slučaju želimo odigrati svoju ulogu te želimo postići uspjeh na ovom polju. Nadamo se da neće biti nikakvih odlaganja e, što se tiče uspostavljanja e, trgovinskih razmjena između EU i vaše zemlje. Mi ćemo u suradnji sa drugim kolegama iz drugih klubova postići taj cilj. Sljedeći govornik, izvolite, želimo također pozdraviti ministra u našem odboru te želimo izraziti najdublju sučut za žrtve. E, želimo u svakom slučaju pružiti svu moguću e, pomoć što se tiče e, sporazuma, trgovinskog sporazuma kao i u slučaju Kolumbije i Perua. Postavljamo se pitanje da li to ojačava socijalni i gospodarski e, razvoj. E, prvo ste na neki način imali jedan diskurs, zatim ste ga promijenili. Možete nam reći zapravo koja je perspektiva e, te promjene mišljenja i želje da sada potpišete ovaj sporazum? E, mislimo da u svakom slučaju na ovom području trgovina može odigrati svoju odluku, no ne znam na koji način e, potpisivanje ovog sporazuma može pomoći u tom smislu. Što se tiče razmjene sa Kolumbijom, znači možda su e, opseg razmjene se povećao, no cijene su se smanjile. I čini nam se da što se tiče razvoja na području socijal, socijalnog aspekta i, gospodarstva, to možda može biti u svakom slučaju kontradiktorno. Evo, to je ono što si postavljamo kao pitanje. Hvala, gospodine predsjedniče. Dobar dan, e, gospodine ministre. Zahvaljujemo što ste danas s nama ovdje i kao prethodnih kolege želim vam izraziti sučut e, nakon e, događaja, zapravo nakon potresa u vašoj zemlji. Mi se osjećamo bliski vama u svakom pogledu. Što se tiče ovog e, sporazuma, imamo većinu koja podržava da prije kraja godine ovaj e, sporazum stupi na snagu. U okviru e, socijalista i demokrata mi ćemo biti aktivni na tom e, polju i želimo postići taj cilj. No što se tiče rezolucije koju je usvojio parlament, mi smo, parlament mi smo inzistirali na usvajanju akcijskog plana i svih mjera koji, koje upotnje upotpunjavaju trgovinske sporazume. Moramo imati instrumente kojima podržavamo održiv razvoj, te isto tako napretak na području okolišnih prava i socijalnih i ljudskih prava. Vi ste govorili o cijelom nizu napretka koji su postignuti u vašoj zemlji, no s druge strane imamo zabrinosti što se tiče restrikcije na području slobode izražavanja. Mm, željeli bismo znati što se zapravo točno događa, koje su to mjere koje je vlada poduzela, da li su naše informacije utemeljene ili ne. Govorimo puno o tom e, demokratskom e, napretku i postižanju pomaka u tom smislu, ali ne smijemo dovoditi u pitanje e, slobodu izraživanja. Hvala. Znači, kao znači savjetnik u okviru skupine za e, suradnju sa Kolumbijom i Peurom, gospodin Giuseppe Lijano, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, dobar dan, gospodine ministre. U e, u znači svi E, u e, znači civilnom društvu, udrugama te također udrugama e, radnika. Mi u ime svih tih udruga izražavamo sučut povodom potresa i žrtava nakon toga. Ono što mi smatramo da se mora uspostaviti odbor za praćenje, on mora znači, vidjeti i analizirati sam sporazum, a u njega trebaju također biti uključeni predsjednici civilnog društva, sindikal, e, sindikata te e, nevladinih udruga Trebamo odgovoriti na zabrinutosti o kojima smo danas e, govorili. Govorimo o asimetriji, neusklađenosti što se tiče različitih partnera, o, određenih također rizika i e, poteškoćama e, neusklađenosti uvoza i izvoza. Trebamo time u svakom slučaju upravljati tim rizicima na najbolji mogući način. Najvažno je da ovaj sporazum bude uspjeh i za ekvator i za Europsku uniju. Mi smo e, znači uspostavili istu procedure, proceduru sa kolegama iz civilnog društva i u Kolumbiji i u Peru. Želimo imati u svakom slučaju neovisne udruge koje mogu sudjelovati u ovom e, radu. Mi smo u svakom slučaju spremni na suradnju, imamo također e, iskustvo s koje smo stekli tijekom godina, te želimo vam omogućiti da iskoristite to naše iskustvo. Mi smo na raspolaganju organizacija koje predstavljaju civilno društvo u vašoj zemlji kako bismo na najbolji način konkretizirali ovaj angažman koji smo zajednički prihvatili. Hvala. A sada gospodin Jergensen, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Prije svega želim ja također izraziti sučut, e, izraziti e, duboku simpatiju e, stanovništvu Perua u ovim tragičnim događajima. Što se tiče stupanja na snagu E, ovog ugovora prije kraja godine mi to je nešto što mi podržavamo to je i tekako potrebno potrebnije nego prije e, imamo e, cijeli niz područja koji su teško pogođeni potresom posebno što se tiče područja ribarstva i oni će uvelike profitirati od sklapanja ovog sporazuma i nadamo se da će on stupiti na snagu prije kraja ove godine Nadamo se da ćemo sve obaviti na vrijeme i sa ekvatorske i sa europske strane. Mi vjerujemo da će Ekvador nastaviti sa e, radom kako bi usvojio sve potrebne mjere na koje se e, obvezao. Trebamo se također pozabaviti preprekama što se tiče trgovine, no isto tako i preprekama što se tiče svih mjera koje treba poduzeti u okviru izazova na gospodarskom planu. To je naravno upisano u uredbe, u e, sporazum, govorim također i o obvezama u okviru VTO-a. Mi smo zbilja e, dobro surađivali sa ekvatorskom e, administracijom e, i sa državnim službama, ministrom također. A imali smo također i prijedlog četvrtog e, četvrtog, imali smo znači prvi sastanak u, u vijeću kako bismo raspravljali prijedlog komisije. To se dobro odvilo, a sad trebamo vidjeti na koji način e, i kako brzo će e, vijeće uspjeti obaviti sve postupke koje koji su potrebni, a nakon toga e, parlament treba dati svoje odobrenje i to je potrebno znači za nas kako bismo mogli krenuti dalje i usvojiti ovaj sporazum. Hvala. Gospodine ministre, želite li odgovoriti? Prije svega želim vam zahvaliti na e, vašim toplim riječima i izrazima sučuti. Uistinu, imamo cijeli niz elemenata koje smo čuli. Vijeće e, sada treba e, reagirati zapravo obaviti svoj dio posla i mi smo u svakom slučaju e, imamo pouzdanja u to. Ono što je važno je da osiguramo poštivanje rokova, no postoji rizik e, da ih možda prijeđemo. Možemo ih poštivati, možemo biti u okviru rokova, no treba u tom smislu e, pokazati poličku političku e, volju. Isto tako imamo cijeli niz tehničkih mjera koje još trebamo e, doraditi do kraja. No, mislimo da 31.12. je datum koji je relativno e, realističan. Da, ekvator je demokracija i imamo ipak cijeli niz E, glasova koji govore o svojim e, zabrinutostima, ali to su zapravo e, na neki način manjinski dijelovi ekvatorskog društva. ovoj situaciji imamo znači vanjske izazove na koje trebamo odgovoriti. Znači u toj situaciji izvoz je za nas izuzetno važan. Isto tako pristup tržištu. To je za Ekvador od suštinske važnosti. Kao što sam rekao, mi ne tražimo e, bolje e, uvjete pristupa od naših konkurenata. Ne želimo mjere koje će omogućiti da imamo iste uvjete kao i druge zemlje. Mogu reći da da u svakom slučaju svaki promatrač može vidjeti koliko je za nas ovaj sporazum važan. Naravno, može biti nekakvih internih leženja u tom smislu. Reći ću nešto vezano uz ono što je rečeno o promjeni paradigme treba reći da u početku pokretanjem ove procedure e, situacija je bila drugačija. No treba uzeti u obzir i situaciju EU-a i Ekvadora e, vezano uz određene dosije. Imali smo cijeli niz objektivnih razloga, no situacija se promijenila i pitanja koja su tada važeća danas više nisu. Trgovinski sporazum sa Europskom unijom kada je E, takav sporazum e, potpisan sa nekim drugim partnerima, onda je zapravo cijela stvar se može analizirati na drugačiji način. Situacija se promijenila, svijet se mijenja i mi moramo isto tako se prilagoditi tim novim izazovima. U ekvatoru imamo povećanje obujma razmjene sa Europskom unijom. Govorili smo o znači e, povećanje opsega takve razmjene i to e, u odnosu na prošlu godinu. To je nešto što u svakom slučaju treba e, uzeti u obzir. Želim zahvaliti kolegi Saradilu na podršci. Postavili ste mi pitanje vezano uz slobodu izražavanja. Situacija je jasna. Pozivam vam da pogledate tisak, dnevni tisak i imamo e, vrlo kritične članke vezano uz određene elemente. No, iz eh, medija jasno proizlazi da sloboda izražavanja postoji u Ekvadoru. No, bilo je potrebno usvojiti pravila i usvojiti zakonodavstvo vezano uz određene procese koji onda omogućavaju uzimanje u obzir različitih stajališta i koji omogućavaju poštivanje prava slobode izražavanja. No, sloboda izražavanja ne smije dovoditi u pitanje integritet ili privatni život e, osoba ili dovodi čak i dovesti u pitanje časnost određenih e, osoba. Molim vas, e, možete pogledati članke i tisak na internetu ili pokušati poslušati radije u Ekvadoru. Što se tiče ratifikacije, ako uzimamo u obzir vanjsku situaciju u kojoj se nalazi moja zemlja, mi smo usvojili e, cijeli niz mjera gospodarske štednje. Kako bismo se mogli suočiti sa ovim vanjskim izazovima? Radi se o mjerama koji uzimaju u obzir cijeli niz parametara koje je, koje je definirao VTO no, trebamo biti jasni. Mjere koje je ekvadorska vlada usvojila e, su upisane u poštivanje multilateralnih sporazuma te isto tako e, se pridržavaju odredbi različitih tekstova VTO-a. Možemo reći da je sada situacija e, još kompleksnija E, nego prije potres u subotu e, čini da su izazovi pred nama još teži. I zbog toga mi ćemo morati reagirati i poduzeti mjere, no u svakom slučaju u okviru ovih naših multilateralnih e, angažmana i u okviru odredbi tekstova VTO-a. Hvala, hvala ministre. Bilo je izuzetno mm, zadovoljstvo ugostiti vas e, danas ovdje vezano uz e, e, znači ovaj sporazum o slobodnoj trgovini Isto tako imamo to pismo nizozemskom predsjedništvu, želimo malo ubrzati cijelu proceduru i nadamo se da ćemo dobiti pozitivno rješenje kako ne bi zapravo postojao određeni jaz u e, kontinuitetu odnosa. Želim vam sve najbolje i također sve najbolje vašoj zemlji. We know that you are